i time će se postarati da se bolje promjenjuje ovo kroz javnu nabavu i ostvari bolji utjecaj na tržište. Zajedno ovim ćemo uputiti dugoročne signale i omogućiti javnim tijelima vlasti, proizvođačima i ulagačima da bolje planiraju tranziciju ka nultoj, nultim emisijama u mobilnosti ka sredini stoljeća. Usvajanje ove direktive stoga predstavlja važan korak u smjeru dekarbonizacije našeg sektora mobilnosti i u smjeru jasno definirane e, ciljeva za e, nultu stopu emisija 2050. Najljepša hvala. Hvala Velika draga povjerenici, sad u ime odbora za turizam i transport, e, zastupnica Deli riječ. Ako ju ne vidimo ovdje u vječnici, tako možda će kasnije moći se javiti. A sada u ime političkih klubova zastupnika predajem riječ e, dakle, predstavniku Europske pučke stranke zastupnika Piperu. Izvolite, Pitišan. Hvala, predsjedniče, povjerenice, Zašto okoliša? Najbolje zajamčena na europskoj razini putem e, direktiva koje se daju državama članicama. Tu treba imati ciljeve za smanjenje emisija CO2 i s europskim zakonodavstvom e, radimo za dobrobit svih država članica. Radimo na pitanju oko dizajna između ostalih. Treba se postarati da se odluči određenim mjerama na europskoj razini, a da se prekomjerno ne ulazi u pojedinosti i time govori općinama i zajednicama što im je činiti. Mislim da posredstvom ove direktive e, dajemo donekle e, otrovan e, poklon, uskršnji poklon, dakle, zar je Europa toliko udaljena od stvarnosti država članica? kvote kupovine za autobuse kvote kupovine autobusa čine krajnje nepotrebno skupim e, gradski prijevoz. Na općinama je da odluče takve stvari, što im je činiti, a ne Brisel. Mislim da će se mnogi ljutiti misleći da Europa ide predaleko u re regulativi, da se ne ograničava na zadani okvir. Mi dijelom među pučanima ćemo odbaciti ovu direktivu. Hvala sada gospodin danas u ime SND-a. Imate riječ na dvije minute. Izvolite, imate riječ. Najljepša hvala predsjedatelju. Najljepša hvala, evo želim ja zahvaliti gospodinu Žibu i povjerenici i vijeću koje nažalost nije zastupljeno. Dakle, želim se zahvaliti na odličnom radu. Gospodin Žib, vi ste jako pravedan izvjestitelj i to doista iskreno ovdje mislim. Vi ste vodili pregovore između različitih klubova na vrlo kvalitetan način. Želim vam čestitati na takvom pristupu. Ovaj dosje jako je dobar primjer e, stvari za koje smo ovdje izabrani. Dakle, da povećamo ambicije kada se radi o borbi protiv klimatskih promjena, da povećamo e, akcije, pojačamo akcije glede e, vozila koji su na našim cestama, jer on najveći doprinos daju emisijama ugljičnog dioksida, ali isto tako i slabe kvalitete zraka koji udišemo u prevelikom broju grad, naših gradova. Javna nabava predstavlja 40% BDP-a Unije i 75% novoregistriranih autobusa. Dakle, jako je to dobra, velika i plemenita stvar što smo se ovdje okupili kako bismo skupili i pružili sredstva nova čista vozila koja će omogućiti državama članicama da ostvare klimatske i energetske ciljeve. Za 2030 65% autobusa morat će biti čistih kako je to definirano ovom direktivom. Sada je naravno na komisiji i državama članicama, i njihovim vladama da se postaraju da lokalna tijela vlasti rade ono što trebaju. No moram reći, odgovarajući kolegama u Europskoj pučkoj stranci, moram reći da nam je potrebna ova ambicija. Ne možemo samo se zavaliti u fotelju i čekati i nadati se da će stvari nekako izmijeniti s vremenom i da ćemo to ostvariti nekako. Ne, moramo teške odluke sada donijeti. Vidimo prosvjede ne samo u nekim zemljama članicama, nego u svim zemljama članicama i vode ih mladi, zabrinuti građani. Moramo poduzeti mjere sada. Iz tog razloga moram, želim reći da sam jako ponosan na ovo što smo napravili. Isto tako trebam reći da je parlament taj i građani su ti koji su uvijek htjeli eh, biti ambiciozniji, a države članice uvijek koče i to je pouka koju izlačim iz svojih pet godina pravednih u parlamentu. Doista se nadam da će se moći vratiti ovaj parlament, s obzirom sam Britanac, to je jako nesigurna stvar, no tko zna, da to da vam svima zahvalim još jednom e, na zajedničkom radu, ukoliko je ovo moj zadnji govor ovdje na plenarnoj, vi ste želim da reći da svi vi divni ljudi i s pravom dolazite ovdje i puno sam učio ovdje, nadam se da ćemo toga još više zajedno naučiti. Hvala. Hvala vam najljepša kolega i želim vam puno sreće i uspjeha. U ime ECR-a sada predajem riječ e, zastupniku Demes Makeru na minuti pol. Izvoli, Marki imaš Hvala najviše predsjedatelju, povjerenice, kolege. Ranije smo raspravljali o prvim normama za smanjenje CO2 za teška teretna vozila. Sada imam novi dosije za čista i energetski učinkovita vozila i poticanje korištenja tih vozila na u našem transportu. Mislim da je to jako važan signal. Dakle, na zadnjem glasanju u ovom parlamentu jučer e, smo, e, sutra imat ćemo dvije mogućnosti da uključimo dvije jako konkretne praktične mjere da se borimo protiv klimatskih promjena i onečišćenja šćenja zraka. Dakle, javna, sustav javne nabave jako je važna poluga za E, smanjenje, za prelazak na nisku mobilnost. Dakle, vlasti trebaju pružiti pravi primjer. Moja vlada, nizozemska, e, flamanska vlada e, zalaže se za takvo što u sustavu javne nabave. Dakle, tu se treba boriti ne samo protiv klimatskih promjena, nego i do kvalitete zraka u našim općinama koje treba promijeniti. Dakle, moja stranka NVA smatra da je važno da izaberemo tehnološki neutralnost rješenja, a ne samo Dakle, trebamo imati i hibridna rješenja, LNG i rješenja koja koriste vodik. Dakle, sve moguće tehnologije trebamo koristiti ukoliko želimo prijeći na mobilnost, mobilnost temelju na manjim emisijama. Hvala, dragi kolega. Sada u ime Aldea Riječ dajem zastupnici Bilbao Barandika. Imate riječ na dvije minute. Izaslan. Najljepša hvala predsjedatelju povrednice. Dobar večer. Želim najprije čestitati izvjestelju i svim izvjesteljima u Sjeni na obavljenom radu, jer ovaj prijedlog je treba o ciljevima smanjenja emisije u transportu od 20% do 25% eh, prušiti dvije dodatne vrijednosti realizam i eh, jasnoću jer su obje potrebne za ostvarenje eh, aktivnosti od dizelu i treba se izbjeći perverzne učinke dakle ne možemo smanjiti emisije dok jer to podrazumijeva i socijalnu cijenu, jer kriza prodaje automobilske industrije već sama po sebi izaziva gubitak radnih mjesta i istovremeno vidimo da treba obnoviti vozni park koji izaziva veliko onečišćenje i trebamo potaknuti tranziciju ka E, nove mobilnosti sa tom emisijom. Dakle, treba biti realan i uvidjeti i priznati da nećemo moći ne imati jasne ciljeve za smanjenje emisija u nekim zemljama. Naši proizvođači e, koji, proizvođači koji vode automobile to rade. Dakle, moramo biti realni i pomoći poduzeća da planiraju svoje ulaganja i zajamčiti korektnu amortizaciju. No, ova uredba za borbu protiv krize prodaje Treba potaknuti nužnu industrijsku politiku da se ubrza tranzicija ka industriji sa nultom stopom emisija, sa inteligentnim politikama koja će omogućiti svim vidovima transporta da pruže najbolje glede očuvanja okoliša e, i cijele unije. I so, dakle, sada vidimo na kraju da u nekim zemljama članicama poput Španjolske prosječna starost vozila je prešla sa 6 2007. na 12,4 godine 2017. Dakle, 62% auta stariji su od 10 godina, a za kombi manje kamione prosječna starost je 13 godina. Dakle, to je katastrofalna situacija za okoliš i za cestovnu sigurnost. Hvala u ime GUNGL e zastupnica ima, zastupnica konačna ima riječ minuti pol. Izvolite. Hvala predsjedatelju, dragi kolege, povjerenice. Kao što znate, ja nisam bila zadovoljna rezultatima međuinstitucionalnih e, pregovora. Koji je stvarni rezultat cjelokupnog paketa čiste mobilnosti? prekomjerni zahtjevi nametnuti su proizvođačima glede smanjenja emisija i korištenja novih tehnologija. To se jednako isto tiče e, teških i e, lakih e, poslovnih vozila. Te inicijative trebale su pokrenuti tržište čistih, čistog tržišta, no obveze su nedovoljne, zahtjevi prevolemi. Dakle, kome će se prodavati ta vozila čija je cijena proizvodnje iznosi više milijardi eura ako čak ni javni sektor nije spreman otkupljivati ih. Države članice peru ruke i predaju teret samo na plećima proizvođača. Dakle, umjesto da se poboljša otkup e, čistih vozila, predviđa se e, kupovina prekomjerne opreme i time se ne ostvaruje nikakva ušteda glede e, smanjenja emisija. Dakle, pitanje biogoriva i pamnog ulja nije obrađeno na valjan način trans, vrijeme provedbe je prekratko, a druge mjere prekratke kako bi se e, zajamčilo pravo promjene, a trebaju nam biti čista vozila već sad na našim cestama. Dakle, parlament je popustio glede prevelikog broja stvari, a ovaj dokument je samo sjena onoga što je trebao biti. Iz tog razloga mi nemamo namjeru podržati ovaj tekst. Hvala sada. E, nemam posljednjeg govornika s obzirom e, da je ovo kraj saziva i želim zahvaliti svima vama, iako i vas malo ovdje ima, za veliku mogućnost koju ste mi dali e, sa glasovanjem prije godinu i pol da budem potpredsjednik. Pokušao sam se angažirati svom snagom i sudjelovanjem, a posebno sa svom voljom da e, ostvarim e, one e, obveze koje sam vam rekao kada sam pokušao uspostaviti pluralizam u ovoj službi predsjedništva. Zahvaljujem od srca svima vama, a naravno čestitam i svima onima koji će doći na sljedeće izbore da rade za jednu Europu koja je bolja i za sve građane koji će biti ponosni na nju. Puno vam hvala. E Sada u ime eh, zelenih eh, gospodin marcellesi minuta i trideset izvoli Hvala predsjedniče. Kao što nam je to jučer Greta Thunberg ovdje rekla u Europskom parlamentu, naša kuća gori. Ovdje se radi o klimatski hitnoj situaciji. Trebamo djelovati, djelovati ambiciozno, odmah. U sektoru transporta biti uviđamo da se radi o sektoru koji proizvodi najveće zagađenja s najvećim emisijama. Sada mi primoravamo države članice da njihov vozni park, bilo da se radi o autobusima ili o bilo kakvim eh, kamionima, budu čisti. To je obvezujuća mjera. Jučer nas je Greta Thunberg podsjetila da se ne radi o tome treba raditi najbolje što možemo, najbolje, već sve što možemo. U biti tu se radi o revoluciji do koje će doći u sektoru transporta i mobilnosti, dakle revolucija koja ide u korist našeg zdravlja i klime. Ako se budemo držali primjera gradova poput Valencije i Madrida, koji proživljavaju tranziciju ka održivoj mobilnosti bez fosilnih goriva. Evo, Madrid će imati vozni park autobusa koji će biti 100% ekološki iduće godine. I Madrid je tako poboljšao kvalitetu zraka koji udišu svi građani sa planom Madrid Central. Dakle, to je primjer koji svi u Europi trebamo pratiti. To je moguće napraviti. Gospodin Wilkins, za SED, izvolite. Predsjednice, puno hvala. Otvoreni bliski kratki gradski predlog e, posebice voze e, e, na duge pruge i rješenje su za prometne gužve u gradovima. I ovom direktivom mislim eh, da dajemo dobar primjer kako javni sektor može prevoditi ovdje jer upravo je to najveći dio kupovine na ovom tržištu i tu idemo već puno dalje i od eh, teretnih vozila eh, jer već 2018. puno autobusa je vozilo na električnu energiju i također i u Osnaburgu već danas najdulja električna autobusna linija u Njemačkoj vozi, znači to je put koji je izvediv. Važno je također da priznamo i autobuse koje vode na plin, e, također za one koji voze na dulje pruge. Upravo je to za e, gradska područja jako e, važno, a i pravi korak u pravom smjeru. Hvala. Gospodin Moze, e, minutu SED. Hvala. E, imamo cijeli niz klimatskih problema koji su pred nama ako pratite koji su razvoj. E, Greta Thunberg jučer rekla isto. Kvaliteta zraka u europskim gradovima jako je loša i sad je pred nama prijedlog za čišća vozila i mislim da je to dio rješenja i da svakako mogli bismo mogli smo postaviti i više ciljeve, biti ambiciozniji, no u svakom slučaju barem sada nešto radimo i zapravo zacrtavamo obvezujuće ciljeve za naše e, općine što se tiče nabave, kupnje vozila, a to je nešto što je jako važno. To neće riješiti problem zagađenja zraka sam po sebi, no, u svakom slučaju to je jedan doprinos, jedan važan korak koji nas vozi u pravom smjeru. I doista se nadam da će sljedeći parlament biti još e, ambiciozniji od nas i tome se nadam. U svakom slučaju trebamo pozdraviti e, činjenicu da smo napredovali u pravom smjeru. Hvala. Gospođa Bolcu, ime komisije, izvolite. Madam Predsjednice, uvaženi zastupnici, hvala vam na ovoj e, raspravi. Doista mi je drago što e, i dalje u Europski parlament daje snažnu potporu ovom prijedlogu. Htjela bih još jednom zahvaliti izvjestitelju i svim izvjestiteljima u Sjeni na vrlo konstruktivnim e, pregovorima koji su nam omogućili da na vrijeme dovršimo ovaj proces kako bi E, prije stanke parlament usvojio ovaj tekst. Zajedno sa drugim elementima pakete za mobilnost 1, 2 i 3 revidirana direktiva igrati će važnu ulogu u pomoći e, da postignemo znatne smanjenja emisije u transportnom sektoru koji su potrebni kako bismo mogli ispuniti svoju e, obvezu u okviru sporazuma, Pariškog sporazuma i druge. E, ovaj e, će e, zakonodavni akt do 2025. već dati svoj doprinos tome, no prije nego što završimo dopustite nekoliko komentara temeljem vaših komentara. Prvo što se tiče razne ambicije. Da, ovaj prijedlog i ovaj paket jesu ambiciozni, no to je on upravo ono što nam je potrebno. A istovremeno to je realističan eh, prijedlog u skladu sa predviđanjima na tržištu i za tržište. Važno je prisjetiti se da velike eh, mreže za gradove eh, polisi drugi vijeće europskih općina i gradova nedavno su pisali parlamentu i rumunjskom predsjedništvu i izrazili su punu potporu za prijedlog komisije. Tako da da, lokalna je razina spremna uključiti se. Trošak nabave vozila nulte emisije bez obzira na gorive čelije ili baterije ili električna, svakako je visok, to je istina. No, ukupni trošak životnog ciklusa već sada je blizak konvencionalnim vozilima. Očekuje se da će se smanjivati i u okviru predloženog e, vremena te s rastućim e, potražnjom, naime ekonomija veličine će smanjiti trošak. Potrebna je naravno potpora financijska, a mi smo spremni koristiti postojeće instrumente kao što su EFC, ESIF, CEF i E, slične buduće instrumente kako bismo omogućili tranziciju na mobilnost nuske i niske, emisije. Podsjećam samo na instrumente za električne autobuse koji e, brojni e, europski gradovi već koriste. Tako da postavljanje javnih ciljeva o javnoj nabavi kod čistih vozila svakako će to i omogućiti. Još jedna kratka napomena i neke dodatne informacije o samoj ovoj e, grani, industrijskoj grani. Prošle godine skupina vozećih predstavnika industrije ABB, Alstrom, EDF, e, Škoda, Solaris, Ursus i drugi poslali su otvoreno pismo vijeću u kojemu traže višu ambiciju od onog koju predlaže komisija te potvrđuju da su spremni te u ambiciju ispuniti. Tako da imamo ovdje e, poticaj sa obje strane i sa strane ponude i sa strane potražnje. Pa na posljedku želim e, potvrditi ono što ste također spomenuli, a to je da mnogi e, veliki gradovi već idu i dalje od zakonskih zahtjeva. Mnogi su se E, povezali da će u sljedećih 5 do 10 godina sami krenuti na, tim smjerom, a cilj komisije je potaknuti druge da krenu u tom smjeru jer e, mnogi, mnogi manji i srednji gradovi možda još nemaju resurse ili ekspertizu Amsterdama ili Pariza, no mi smo spremni uključiti se i e, omogućiti im da zajedničkom narudžbom e, ispregovaraju bolju cijenu prema ponuđačima, odnosno proizvođačima. Tako da se e, veselim usvajanju e, izvješća gospodina Gžiba na plenarnoj sjednici sutra i mislim da ovaj dosije pokazuje da ako prepoznamo jasnu potrebu i udružimo snage, možemo postići konkretne prednosti za europske građane. Zahvaljujem. Da, tako je. Hvala povjerenice. E, a sada ćemo e, završiti time što ću dati riječ e, gospodinu Žibu, izvjestitelju. Hvala predsjednice. Svi znamo da električna energija je učinkovita kod vozila e, jer je korištenje primarne energije mnogo više, a drugo znamo i da podupiranje razvoja ovog sektora, sektora čistih vozila je e, donosi promjene u e, proizvodnom sektoru vozila, a i za gradove u Europi koji E, imaju problema sa e, kvalitetom zraka i smanjenjem emisija. Znači, e, čisti prijevoz može pomoći kvaliteti zraka, to je nešto što ljudi doista žele. Imam jedan dobar primjer toga. U, u Poljskoj je jedan profesor E, trči rekreativno, a poslije trčanja rekao učinio sam krivu stvar jer e, sam se razbolio na pluća i sad imam problem dakle, od loše kvalitete zraka što sada pokazuje koliko građana ima problema e, sa bolestima pluća i preuranjenim smrtnošću zbog loše kvalitete zraka. Naime, sve više gradova u kojima vlasti ograničavaju ulazak vozila u središte grada. jedina vozila kojima je dopušten ulaz su električna vozila. U potpunosti sam svjesna onoga što je rekao jedan od zastupnika da je to određeno ograničenje i za lokalne vlasti i zemlje članice, no mislim da E, obzirom na kontakte sa lokalnim vladama koje imam i tijekom konzultacija prije konačne odluke, e, mogu reći da su oni spremni prihvatiti proširenu definiciju vozila nulte emisije i čistih vozila koje uključuju e, vodik, biometan i drugo. I mislim da će to omogućiti također i retrofitting, odnosno prilagodbu vozila koja su već na tržištu. Tako da su to sve važni elementi koje smo razvili tijekom konzultacija sa socijalnim partnerima, uključujući proizvođače i lokalne vlade, jer su nam oni izravno rekli što očekuje od novog zakonodavstva da bude prihvaćeno. No, svakako ovo je kompromis eh, između tri institucija, parlamenta, vijeća komisją europejską. chciałem bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować Dakle, u svakom slučaju zahvaljujem svima uključenima i e, ono što možda želite znati je da europski fondovi nakon 2020. će poduprijeti ciljeve direktive što je poticaj onima koji se žele uključiti u provedbu ove direktive. Zahvaljujem e, svima na suradnji ne samo na ovoj direktivi, nego i svemu što ste vi učinili, predsjednice, sve što smo zajedno proživjeli u ovoj prostoji. Nismo se uvijek u svemu složili, no uvijek smo vjerovali da činimo nešto dobro za europske građane. Hvala. Hvala. Time zaključujem raspravu. Glasovanje će se održati sutra. Poštovani kolege i kolegice, Htjela bih zahvaliti povjerenici Bulc na poslu koju je odradila i želim joj ugodan ostatak večeri. Gospođa povjerenica Vera Jurova je sada s nama. Želim joj dobru večer. Sad ćemo raspravljati o izvješću gospodina Zvivke. Upotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava. Izvješće gospodina Zvijevke. Imate riječ, gospodin izvjestitelju, na četiri minute. Poštovana gospođo predsjednice, hvala vam što sam dobio mogućnost govoriti ovdje drage kolegice i kolege. E, koliko znamo, ovo zakonodavno razdoblje se primiče kraju, međutim ima još važnih dokumenata koje bismo željeli usvojiti. Naime, poduzeća u Europi to očekuju od nas. Najprije bih se htio od srca zahvaliti gospođi povjerenici Jurovoj i također bih htio zahvaliti cijelom timu pripremili ste odličan tekst direktive i time ste e, skratili vrijeme potrebno e, za rad na tom dokumentu u parlamentu i vijeću. I mislim da sada e, nakon toga smo zbog toga mogli u miru provesti sve rasprave u trijalogu. Također sva, hvala svima koji su aktivno sudjelovali. O čemu se ovdje radi? Radi se o pravu društava, radi se o poduzećima na zajedničkom europskom tržištu i radi se o, osnovnom elementu u tom procesu, a to je digitalizacija. Znači, un, mogućnost upisa društva, odnosno poduzeća, na digitalni način preko interneta. Na kraju zakonodavnog, zakonodavnog razdoblja, eh, evo mi razgovaramo o digitalizaciji. Razgovaramo već dulje o eh, informacijskom društvu, ali sada zapravo smo došli do onoga što poduzeća u Europi i tvrtke očekuju od nas. Dame i gospodo, meni je jedna stvar posebno važna. Cilj koji imamo pred sobom je poboljšanje, olakšanje života poduzećima i tvrtkama. I to pogotovo na ovom odlučujućem e, području djelovanja, a to je upis poduzeća u registar. Tu su razne isprave, dokumenti koje morate slati, koordinacija između različitih sustava, pa i među državama članicama. Naime, mogućnost već postoji, ali sve to je povezano i s troškovima i s e, vremenom. Također postoji određena pravna nesigurnost ako se upis vrši u nekoj drugoj državi članici. Sve u svemu ta situacija ponekad dovodi do toga da e, su neke mogućnosti na tržištu već nestale dok se to sve ne odvije te tvrtke više nisu mogle onda poslovati, odnosno morale su odustati od nekih ugovora jer se vrijeme upisa tvrtke toliko otegnulo. E, na ovaj način smo znatno skratili to vrijeme. Digitalni upis bi se trebao odviti u pet, najmanje pet, odnosno najviše deset radnih dana. Naravno, u tom kontekstu valja ispuniti sve preduvjete u zemlji u kojoj se vrši upis. Treba predočiti sve dokumente i naravno da smo u direktivi također e, naveli i određena ograničenja kako bi se izbjegle prevare. Mislim da je i to važan aspekt u ovom kontekstu. Dame i gospodo, evo reći ćemo i o kojim se tu poduzećima može zapravo raditi. Koliko vidim imamo preko 24 milijuna društava u Europi. Oko 80% su društva kapitala, a većina su mala i srednja poduzeća to su poduzeća gdje postoje gdje se nalazi većina radnih mjesta. I važno je njima olakšati poslovanje jer im to štedi vrijeme i novac i e, kadrovski angažman. Zato je naša obveza da im to omogućimo i zbog toga želimo podržati ovo izvješće. Propisi se odnose na društva kapitala, međutim nadam se a time se obraćam sada i povjerenici Jurovoj, mislim da bi provjera e, da bi provjera e, mogućnosti za druga društva trebala potrati oko šest godina i onda bi se to primjenjivalo i na druga društva, ne samo društva kapitala. U tom smislu važna je i suradnja država članica u određenim aspektima ove direktive primjerice e, rukovodeće funkcije, recimo pitanje e, tko kakva osoba, koja osoba može zauzeti rukovodeće mjesto u nekom poduzeću, a koja ne. To je vrlo komplicirano pitanje i e, zbog toga je provedbeni rok direktive i produljen. To će naravno zakomplicirati stvari, ali ipak ja sam uvjeren da će to donijeti i korist svim državama članicama. Tako barem očekujemo. Ako to e, korektno provedemo, onda će sigurno biti korisno. Sigurno će to poduzeća u Europi i osjetiti, pa zato vas molim e, da sutra na glasovanju usvojimo ovaj tekst. Hvala, povjerenica Jurova u ime komisije ima riječ. Hvala. Sutra ćemo krenuti korak bliže prema digitalnom e, jedinstvenom tržištu koji će se približiti tvrtkama kao što je gospodin Zvijevka rekao, to je stvarno 5 e, do 12 Nova pravila omogućit će tvrtkama da stvaraju e, firme jeftinije, a online postupci bit će dostupni u svim državama članicama Europske unije. Tvrtke će biti u mogućnosti koristiti digitalne alate i postupke ne samo na nacionalnoj razini, nego i prekogranično tvrtke će e, trebati manje novca i vremena kod uspostavljanja nove podružnice i kod upisivanja u registar, u poslovni registar i sve to uz visoke standarde sigurnosti. Htjela bih zahvaliti srdačno gospodinu Zvijevki, izvjestitelju i e, predsjedništvu vijeća na ovom prijedlogu i na odličnoj suradnji. Komisiji je drago što smo postigli ovakav rezultat, posebice politički dogovor oko direktive o digitalnim alatima i postupcima pojašnjava da države članice mogu zadržati postojeće nacionalne sustave, postupke i zahtjeve, a također omogućavajući online postupke za registraciju podružnica, društava i e, podastiranja dokumenata. Kao glavna mjera protiv prijevare, ova direktiva specificira u kojim slučajevima države članice mogu zatražiti fizičku prisutnost u postupcima. Također mi je drago što su suganodavci se dogovorili oko razmjene informacija o diskvalificiranim direktorima. To je jako važan korak u smjeru modernijeg, transparentnijeg poslovnog okruženja i protiv prijevara. Više informacija iz poslovnih registra bit će dostupno besplatno svim dionicima, posebice o tome tko može zastupati trgovačko društvo. To će dati doprinos e, stvaranju povjerenja u poslovne transakcije. Komisija za to podržava kompromis do kojeg su došli su zakonodavci i pozdravlja sutrašnje glasovanje. Hvala. Zahvaljujem, a sada u ime Pučana riječ ima gospodin Emil Radev na minutu i pol. Hvala, gospođo predsjedateljice. Gospođo povjerenice, dame i gospodo, dozvolite mi da čestitam gospodinu e, Zvivki na ovom dogovoru i na krajnjoj verziji dokumenta. Direktiva će biti u korist e, kao prvo malim i srednjim poduzećima Nedostatak pravila za online registraciju društava iz razlike među drugama članicama stvaraju dodatne administrativne troškove za sve one koje žele e, upisati registar, u registar svoje društvo ili osnivati podružnicu u drugim državama članicama. Na ovaj način olakšat ćemo registraciju e, trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću. Dokumenti će se moći proslijediti registru online, a online upis u registar je jeftiniji. Bugarska je također uvela ovaj postupak. Dokumenti se obrađuju na brži način. Osim toga, online upis u registar ne znači da će postojati viši troškovi. Jedino načelo E, odnosno načelo jednog jedinog puta je ovdje jako važno načelo e, jer se time informacije podastiru samo jednom. Online registracija u EU će e, biti korisna za mala i srednja poduzeća. Digitalna rješenja u pravu društava trebaju se temeljiti na visokim standardima borbe protiv prevare, provjere identiteta i mogućih fizičkih intervjua dionika. Informacije o tvrtkama bit će dostupne besplatno, a to je velika prednost za građane. Hvala. U ime socijalista i demokrata riječ ima gospođa Regner. Poštovana gospođo povjerenice, poštovani izvjetitelju. S digitalizacijom će se poduzeća e, u budućnosti moći osnivati online, predavati dokumente online i svaki drugi korak također. Međutim, e, pretpostavke za to i dalje ostaju u nacionalnoj ovlasti. E, moja, moj klub zastupnika se nije od početka s time slagao. Nama, socijaldemokratima, je naime važno da imamo sve mjere koje mogu spriječiti prevare i nastanak fiktivnih poduzeća. Ne želimo niti stvarati e, tvrtke a la carte, niti želimo e, stvoriti situaciju gdje ćemo mi biti kao Delaware u e, Sjedinjenim državama, porezna oaza. Čestitam izvjestitelju, čestitam gospođi povjerenici na koordinaciji a također zahvaljujem i drugima koji su na ovome radili. Preispitivanje provjera identiteta i pravne sposobnosti onih koji žele osnivati poduzeća usprkos potpunoj digitalizaciji potrebno je u tu svrhu da, se, da osobna da osoba osobno dođe na nadležno mjesto. To je važno jer na taj način online registracija neće postati instrument za osnivanje fiktivnih poduzeća. Treba nam više transparentnosti, više informacija i na taj način e, se e, ovaj segment i dalje može e, koristiti i funkcionirati dobro. Sve države članice moraju uvesti pravila kako bi E, isključili mogućnosti prevara. E, ne smije postojati mogućnost da netko ko ne može nešto raditi u jednoj zemlji prijeđe u drugu zemlju da bi počinio prevaru. Europa ne smije biti online shop za poduzeća koja žele zloupotrebljavati naše propise. Važna je kontrola identiteta, pa države članice moraju paziti da se e, zakoni o trgovačkim društvima ne krše. U svakom slučaju čestitamo na ovome. E, drago nam je što e, na kraju zakonodavnog razdoblja smo uspjeli ipak obraditi ovu temu. Paketa za Europa i konzervativog reformere. U ime ECR-a riječ ima gospodin Paket. Imate minutu i pol. Hvala. U Flandri su mala i srednja poduzeća zapravo nositelji gospodarstva. Oni su oni koji donose blagostanje i posao tisućama obitelji i njima treba dati podršku u okviru digitalizacije. E, države članice e, sve e, propise temelje na zakonima o trgovačkim društvima također postoji i sloboda poslovnog nastana te e, sloboda konkurencije među državama članicama. Važno je da osnivanje tvrtke bude što jednostavnije. E, zato nam i služi digitalizacija. Neki se sada malo povlače od toga jer naravno taj sustav može biti i otvoriti mogućnost prevarama. Danas više nije dovoljno izvršiti fizičku kontrolu kako biste e, se borili protiv prevaranata. Postoje i drugi načini na koje možete e, jamčiti sigurnost pri upisu poduzeća, primjerice elektronička e, identifikacija, zatim a posteriori kontrole u registrima Stvar je u tome da kontrola mora biti efikasnija i brža. To će nam uštedjeti vrijeme i novac i na taj način se može osnivati još više poduzeća na korist i dobrobit gospodarstva. Hvala. Hvala. Prije nego što dam riječ eh, gospodinu Zvivki kako bi zaključio raspravu, E, htjela bih e, dati riječ gospođi povjerenici koja se želi obratiti domu. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici, zahvaljujem na vašim intervencijama i htjela bih vas potaknuti na to da glasujete za ovaj kompromisni tekst e, u pogledu ovog prijedloga. Ovaj zakonodavni akt poziva tvrtke e, Europske unije na sudjelovanje u događajima 21. stoljeća. Mislim da je dobro što smo to donijeli prije e, izbora jer je vrlo koristan alat. sada se moramo koncentrirati na osiguravanje toga da provedba online postupaka bude u praksi izvedena što prije. Hvala. Ovime zatvaram dajem riječ izvjestitelju koji će zatvoriti raspravu. E, posljednjim obraćanjem čestitam na određenom poslu. Hvala gospođo predsjedateljice. Također zahvaljujem povjerenici i kolegama na onome što su rekli e, kada smo iznosili svoje zaključke o ovoj temi. Mi kao zakonodavac, mi kao Europski parlament e, prirodno nam je smatrati da, je, da su mnoga, većina europskih poduzeća poštena poduzeća i želimo u stvarnosti im olakšati život i poslovanje. E, Danas je normalno okruženje i digitalno. Naravno, uvijek imate prevara i prevaranata. Ne možemo e, međutim reći da će e, ovim digitalnim sustavom tih prevara biti više zato što to ide preko interneta. Još jednom hvala svima koji su se angažirali, i obavili su velik posao. A sada bih apelirao na vijeće i zamolio da države članice budu brze u provedbi ove direktive. Poduzeća u Europskoj uniji čekaju eh, da što prije eh, donesemo ove moderne propise. Hvala. Poštovani kolege, ovime zaključujemo raspravu. Glasovanje će se održati sutra. Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće gospođo Evelin Regner, prekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele. Riječ ima izvjestiteljica na četiri minute. Sehr geehrte Poštovana povjerenice, poštovane kolegice i kolege. Ovo što smo ovdje postavili e, to su neke nove granice. Opseg ove direktive e, je veoma velik. Samo u pet i pola tjedana smo uspjeli odraditi 110 pregovaračkih sati u vijeću i u svim investicijama i razradili smo e, nakon svega toga ovaj tekst. Htjela bih zahvaliti komisiji, povjerenici, izvjestitelju u sjeni, ali i vijeću. Imamo novi zakon za cijelu Europsku uniju. E, time se cjelovito regulira mobilnost poduzeća. Za prekogranična oblikovanja, spajanja i podjele poduzeća vrijedi da, sva poduzeća imaju pravo otići u neku drugu zemlju i tamo ostvariti poslovni nastan. E, da, ova direktiva omogućuje poduzećima te prekogranične korake poduzeća imaju pravo seliti se unutar Europske unije, a ovaj e, zakon će dati novi okvir. U e, ovim dokumentom zapravo e, ćemo donijeti propise koji su se prije nekako prešutno provodili. Ono što nam je bilo važno je postići dobru ravnotežu i E, tu poruku poslati i poduzećima. Tu se radi o svim dionicima, i poslodavcima i posloprimcima koji moraju uživati visoku razinu zaštite. Moramo sve to svesti na zajednički nazivnik i to se odražava u novom tekstu direktive. E, zaštita poslodavaca i poduzeća kada e, poduzeća odlaze u neku drugu zemlju, ovime dobiva zaštitu, a također imamo i klauzulu protiv zlouporaba koja može štititi Europsku uniju od širenja fiktivnih poduzeća. Poslodavci e, moraju, e, njihov glas se mora čuti kada se radi o njihovoj egzistenciji. U ovoj novoj konstelaciji e, poslodavci će moći znati kakva su konzultacijska prava u pogledu njihovih zaposlenih. Radi se o konzultacijama u svim koracima postupka. Osim toga, uvodi se pet novih prava za posloprimce, za zaposlene, kada poduzeće ide uh, u neku drugu zemlju. Zaposlenici će u buduće dobivati opsežna izvješća u budućnosti njihovog posla i njih će se pitati uh, u pitat će se njihovo mišljenje u svim ovim pitanjima također e, će dobiti pravo na to da dobiju argumentirane odgovore od poslodavca. Osim nacionalnih e, zaposleničkih vijeća postojat će i europska zaposlenička vijeća. Svi će se uključiti u konzultacije, a ta vijeća moraju dobiti dovoljno resursa kako bi mogla ostvariti svoja prava. Zaštita e, koncepta suodlučivanja radnika ovdje je još i poboljšana i to u svim prekograničnim operacijama. E, prijedlozi, oprostite, pregovori počinju kod, na razini od četiri petine e, nacionalnog praga i vrijede za sve zaposlenike. Znamo za poznate porezne skandale, Panama Paper i ostale, sve to na štetu zaposlenika. Sjetimo se samo zaposlenika u prijevozničkom sektoru, u željezničkom sektoru, sve se to događalo i e, pomoću osnivanja fiktivnih tvrtki. E, te prijevare su se odvijale na leđima zaposlenika i poreznih obveznika i upravo zato sam ponosna što smo uveli obvezujuću klauzulu protiv zlouporaba. Ako bude u slučaju e, dvojbi u budućnosti se moralo ići na sud u takvim slučajevima e, koji će ispitivati slučajeve gdje je neko poduzeće se selilo dva ili tri puta u različite zemlje, moći će se utvrditi je li bilo zlouporaba u pogledu plaćanja, socijalnih davanja, poreznih zlouporaba i sl. Ako se ustanove takve zlouporabe, onda ako poduzeće želi preseliti u neku drugu zemlju, neće dobiti dozvolu. Znači, ako poduzeća zloupotrijebe propise koje se odnose na preseljenje poduzeća ili nastoje prikriti osnivanje fiktivnih tvrtki, preseljenje će biti zabranjeno. Ta klauzula vrijedi i za preoblikovanje, i spajanja i podjele i e, naknadno će se kontrolirati i u slučajevima restrukturiranja. Ako se tek nakon restrukturiranja otkrije da se radi o fiktivnoj tvrtki, u svakom slučaju sudovi mogu donijeti proporcionalnu odvraćajuću kaznu. Na taj način će se ispriječiti osnivanje novih fiktivnih poduzeća. Kao što vidite, ovo je sveobuhvatan paket i zato hvala e, Luisu, izvjestitelju u Sjeni i Paskalu, drugom su izvjestitelju, što su e, obavili ovako dobar posao na ovom cjelovitom paketu. Hvala. U ime komisije riječ ima povjerenica Jurova. Poštovani zastupnici, Započet ću ovo svoje obraćanje sa nešto malo više osjećaja, zato što je ovo posljedna plenoma sjednica za mene u ovom mandatu. E, mnogo toga smo odradili zajedno proteklih pet godina. Moram reći da smo obuhvatili razne teme kao što je gospođa Evelina Regner rekla i kao što je gospodin de Granda rekao. E, uvijek sam osjećala e, da je jako važno imati sinergiju političke volje, ekspertize i e, zdravog razuma e, kako bismo shvatili što je potrebno učiniti. Mislim da je ovo jako dobar primjer. Ovaj paket o pravu trgovačkih društava je vrlo kompleksan paket i na temelju onoga što sam čula od stručnjaka gotovo nitko nije vjerovao da ćemo mi uspjeti progurati ovaj zakonodavni akt, e, tako da u ovom trenutku mi smo na kraju vrlo teškog procesa koji se, vjerujem, zaključuje uspjehom. Jedinstveno tržište Europske unije pruža mnoge mogućnosti tvrtkama da se premještaju i rastu, ali vrlo često tvrtke ne mogu koristiti te mogućnosti u praksi. Komisija je dala prijedlog koji je odgovorio na e, dugoročne zahtjeve Europskog parlamenta, sindikata i poslovnih organizacija kako bi se iznašla pravila u ovom području. I zahvaljujem srdačno izvjestiteljici gospođi Regner E, i e, predsjedništvima Europskog vijeća s kojima smo surađivali na izradi ovog kompleksnog prijedloga. Drago mi je što Europski parlament i vijeće su uspjeli pronaći pragmatični e, kompromis kojim se poboljšala situacija za poduzeća i za njihove zaposlenike. Direktiva će omogućiti tvrtkama da se premještaju, da se reorganiziraju na jedinstveno tržište Europske unije pružajući i zaštitne mjere za zaposlenike i druge dionike. U ovom kontekstu komisija pozdravlja obavezan karakter mjera protiv zloporabe, to je bila glavna tema za Europski parlament i mnoge dionike. Komisija također pozdravlja dogovorene propise o pravima radnika koji uključuju mnoga pitanja postavljena u sklopu stajališta parlamenta prag za započinjanje pregovora u prekograničnim operacijama, obavezan karakter tih e, propisa i obveza da se zaštite e, rezultati pregovora su e, čitav, predstavljaju veliki paket zaštitnih mjera. Isto tako i članak o savjetovanju E, koji podcrtava važnost prava radnika u prekograničnim operacijama, a to je bilo ključno pitanje za ovaj dom. E, sjećam se različitih stajališta kad je započelo pregovaranje. Komisija želi čestitati su na pronađenim rješenjima kompromis je pronašao dobar balans i predstavlja ogroman korak dalje naprijed u odnosu na trenutnu situaciju. Daje nam solidna pravila za sve dionike koji su uključeni u prekogranične operacije, a e, postupak u praksi nije postao prekompliciran. Zato komisija e, podržava kompromis i pozdravlja e, glasovanje koje će se održati sutra. Hvala, gospođo povjerenice. A sada dajem riječ eh, predstavniku odbora Ekon, gospodin Lugison ima riječ na dvije minute. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao izvjestitelj odbora Ekon, za mišljenje, moje polazište bilo sljedeće. Pozitivno je i važno stvarati nova sigurna pravila kojima će se upravljati e, prekograničnim preoblikovanjima, spajanjima i podjelu u jedinstvenom tržištu kako bismo imali ozbiljne, ozbiljna poduzeća. Ali pravila mora također e, zajamčiti sigurnost kako bismo izbjegli izbjegavanje plaćanja poreza i kako e, bismo dali mogućnost tvrtkama koje se premještaju da poštuju prava radnika e, odnosno da poštuju fiskalna pravila. Zahvaljujem izvjestiteljici Regner i svim izvjestiteljima u sjeni jer su odradili sjajan posao u pregovorima s vijećem ministara dogovor ide u pravom smjeru nova pravila predviđaju nove mogućnosti za poduzeća koja će se moći premještati i transformirati na jedinstvenom tržištu međutim ova pravila također štite radnike e, dioničare i e, ostale dionike ovaj dogovor koji obuhvaća preoblikovanja spajanje i podjele bio je potreban jer nova pravila trebaju predviđati dovoljnu zaštitu od prijevara i zloporaba jer time dovodimo u pitanje povjerenje građana u jedinstveno tržište. To je važan korak u borbi za pravednije jedinstveno tržište i u borbi protiv prijevara. Hvala. Hvala. A sada prelazimo na govore u ime klubova. Najprije riječ ima gospodin De Pasquale, izvolite. Senjora... Poštovana gospođo predsjedateljice, poštovana povjerenice, dame i gospodo. Najprije bih htio zahvaliti na e, jako dobro obavljenom poslu vijeća. Sigurno nije bilo lako raditi na ovom dokumentu. To je već e, gospođa Regner istaknula. Mi iz e, kluba zastupnika pučkih stranaka smo također dali svoju podršku. E, važno je da osiguramo slobodu poslovnog nastana malim i srednjim poduzećima, a također da stvorimo okvir, pravni okvir za sve globaliziraniji svijet, a da pritom ne dovedemo u opasnost dioničare i poduzeća. U tom smislu imamo i sigurnosne mjere za zaštitu prava svih. Ova direktiva e, je vrlo važna. Već postoje e, presude Europskog suda koje se odnose na slobodu nastana. Također imamo i e, pravila koja moramo poštovati prema ugovoru o funkcioniranju Europske unije poduzeća e, mogu seliti svoje sjedište, a da ne izgube pravnu osobnost. To pravo e, mora biti omogućeno i mislimo da je dobro, kao što je izvjestiteljica i istaknula, važno je što imamo ovu klauzulu protiv zloporaba i to je važno, pogotovo u prekograničnim poslovnim operacijama. Važno je e, spriječiti mogućnost iskorištavanja ovog sustava e, za prijevare na tržištu. Također e, vidimo iz dana u dan da postoje slučajevi gdje se zloupotrebljavaju subvencije i potpore koji se dobiju u nekoj državi. To se uzme, ode se u drugu zemlju, a zaposlenici ostanu nezaštićeni. Također, e, tu su i važni e, aspekti koji se odnose na kontrolu. Želimo izbjeći slučajeve e, prevare, to smo već rekli, i želimo osigurati da sve stranke u tom poslu budu zaštićene. Naravno da je važna sloboda poslovnog nastana, ali ono što je važno je Europa bez granica. Hvala. Kiitos edustaja De Grandes Pascual. Ja sitten annan puheenvuoron... Hvala, gospodine De Grandes. A sada za SND, gospodin Dečan, dvije minute. Poštovana e, gospođo predsjedateljice, gospođo e, povjerenice, sutra imamo glasovanje o tome